Dragi kolege, dame i gospodo, molim vas za malo mira. Započinjemo s radom. Radi se o konstituirajućoj sjednici odbora za proračune u sazivu 2014. do 2020. godine. Čas mi je predsjedati. predsjedam kao izlazeći predsjednik. Želim čestitati svima kojima je obnovljen mandat i predlažem da započnemo odmah s radom s obzirom da imamo e, dosta velik dnevni red. Podsjećam vas da je prijevod dostupan na svim e, potrebnim jezicima osim malteškog. Kao i svi sastanci odbora za proračune. E, ovaj sastanak e, je emitiran e, putem interneta, web streamingom i podsjećam vas da možemo doći u situaciju da glasamo elektroničkim putem. Dakle, ukoliko dođe do situacije da neki od zastupnika nemaju svoje glasačke kartice, molim vas da nam to s mjesta javite Naime, raspolažemo mogućnošću da vam damo zamjenske glasačke kartice i to vam možemo dati na samom ulazu u dvoranu. Dakle, ima li itko da je u takvoj situaciji? Januš, da? Januš je novi kolega, on se obrao u toj situaciji, dakle, zaboravio je naše navike. Podsjećam da je cilj našeg, naše sjednice da e, sastavimo predsjedništvo odbora, tako što ćemo imenovati prvo predsjednika i četiri potpredsjednika sukladno članku 204. pravilnika o funkcioniranju parlamenta. Dakle, najprije ćemo imenovati predsjednika, zatim potpredsjednike. Upoznat sam s tim da više zastupnika je već dalo punomoć kolegama. Gospodin Pablo je Roba iz Guea zamijenit će gospođu Lijedni Rjadu, ispričavam se na izgovoru, zatim gospođa Daniela Joto iz IFDD-a zamijenit će gospodina Petera Mara, Gospodin Derek Vogan zamjenjuje gospođu Claire Moody. Gospodin Kati Piri iz kluba zastupnika SND-a, poput Derek Vogana, zamjenjuje gospodina Pola Tanga. Ukoliko ima drugih zamjena, molim vas da nam to dojavite. Euh, en ce qui concerne, premier point, l'élection du président. Euh, kad je riječ o prvoj točki, o izboru predsjednika, nužan je najprije kvorum koji predstavlja četvrtinu zastupnika, dakle deset europskih zastupnika mora biti nazočno. Očigledno je da nas ima više od deset. Dakle, kvorum je tu. Htjeli ste nešto reći, dragi kolega? Samo želim reći da ja mijenjam jednog od zastupnika ICR-a. Hvala. Primili smo to na znanje. li kandidata na mjesto predsjednika odbora? Gospodin Žara pre kojeg nakon nekoliko godina ponovo vidimo među nama. Izvolite. Hvala predsjedniče. Da, ja sam jako sretan što vas vidim i određen broj e, nazočnih kolega. Dakle, veliko mi je zadovoljstvo u ime kluba zastupnika da se da kandidiram na mjesto predsjednika našeg odbora kolegu Žana Artuija. Hvala. Ima li drugih kandidatura? Ne vidim da se itko javlja. Dakle, molim gospodina Žana Artuja da kaže da li pristaje biti imenovan na mjesto kandidata za predsjedništvo. Da, pristajem predsjedniče. Hvala. Dakle, konstatiramo da je gospodin Žan Artui predložen od strane jednog kluba zastupnika, kluba zastupnika Aldea i to je u skladu s člankom 15.1 koji se odnosi na članak 209. Konstatiram da sukladno istoj referenciji on je pristao na prijedlog i sukladno članku 204.1 on je zastupnik i član našeg odbora Pored toga ispunio je e, deklaraciju izjavu o financijskim interesima, što je bilo nužno. S obzirom da je on jedini kandidat, ja proglašavam da je on ovdje izabran na mjesto predsjednika. Jean Arthuis, je vous félicite. Jean izabran ste aklamacijom, čestitam i sa zadovoljstvom vam predajem predsjedanje ovog sastanka i odbora za proračune. Thank Hvala, hvala, dragi kolege, hvala na povjerenju. Učinit ću sve što je moje mogući da zaslužim vaše e, povjerenje. Dragi kolege, želim vam zahvaliti na povjerenju koje ste mi iskazali. Vjerujte da ću e, učiniti sve što je u mojoj moći da zaslužim to povjerenje. Dopuste da e, osobito zahvalim Alenu Lamasuru koji je predsjedao ovom, ovim odborom talentom i e, ratoborno, ratoborno je branio e, rad našeg parlamenta. Bili smo u, istom od, u istoj vladi, u vladi Alana Žipea između 1995. i 1997. On je tada bio ministar za proračun, a ja sam bio zadužen za gospodarstvo i financije. Vjerujem da mogu reći da smo i jedan i drugi da nam je stalo e, vjerodostojnost, iskrenosti proračuna i javnih e, javnog proračuna. U to vrijeme smo pripremali prelazak na jedinstvenu valutu i tada smo definirali e, uvjete pakta za stabilnost i rast. U dvije godine smanjili smo javni deficit e, Francuske sa 6 na 3% BDP-a i ukoliko je istina da smo mi e, osposobili svoju zemlju da uđe u eurozonu, ja sam na to osobito ponosan, izgubili smo ipak e, izbore koji su tome slijedili, no takva je često cijena hrabrosti u svijetu, u politici. Uvaženi kolege, ja vam čestitam na e, obnovi vašeg mandata ili na prvom izboru i na vašoj odluci da zasjedate u odboru za proračune. Proračun je nešto što predstavlja stvarnost, e, a u politici, kao što znate, realnost je najčešće nešto što predstavlja konfrontaciju i Istina da je višegodišnji financijski okvir e, već usvojen za razdoblje od 2014. do 2020. godine, dakle za razdoblje e, našeg mandata, no uvjeren sam da ćemo morati dolazi, doći u izvanredne situacije i izazovi i neće biti nešto što će nam nedostajati. Kao prvo morat će doći do rebalansa ovog okvira već 2016. godine, možda i ranije. I ta e, ta revizija, ta rebalans je nešto što odgovara demokratskim zahtjevima novi saziv parlamenta mora imati pravo da kaže svoju riječ o e, financijskom okviru koji će se odnositi na cjelokupan naš rad. E, ovi nedavni izbori e, pozivaju i zahtijevaju pomno provjeravanje funkcioniranja Europske unije, no ova postizborna revizija financijskog okvira je nešto što e, je savršeno jasno i nužno. Ovdje govorim prije svega o mogućnostima da se usvi, e, apsorbiraju nepodmirene obveze koje su e, veće nego ikada i da se financiraju novi prioritet, prioriteti dopuste dakle da vas podsjetim da nepodmirene obveze dakle ono razlika između između nepodmirenih računa i onoga što treba e, naplatiti, da je, to, e, da je ta razlika veća od 220 milijarde, od čega 24 milijarde moramo odmah odobriti. Situacija je takva da moramo raspravljati o nužnosti stvaranja e, specifičnog proračuna i europski mehanizam za financijsku stabilnost je isto tako nešto što je nužno za e, demokratski nadzor i u skladu sa člankom 13. E, ugovora o stabilnosti, koordinaciju i upravljanju moramo zamisliti e, moramo odgovoriti očekivanjima nacionalnih parlamenta i državama eurozone i državama članicama Europskog parlamenta i ne dolazi u obzir da se zadovoljimo nekim međuvladnim konferencijama kao što je to do sada bio slučaj. Agencije i vlastita, vlastita sredstva moraju biti isto tako e, teme rada našeg odbora e, i općenitije e, nadzor nad javnim sredstvima koja se troše i to će nam biti mogućnost da držimo čvrsto ruku nad rashodima. Ukoliko e, imate vremena, predlažem da što prije e, se bacimo na rad i to ćemo već u narednim satima morati raditi glede proračuna za 2015. godinu. Još jednom vam svima, dragi kolege, zahvaljujem na ukazanom povjerenju. So we have now to proceed. Dobro, sad ćemo glasovati za potpredsjednike odbora moram najaviti imena zamjenika koji sudjeluju u glasovanju. To su oni isti koje je izabrao, koje je odabrao Lamasur i ukoliko dođe do bilo kakve promjene, onda klub zastupnika mora obavijestiti predsjednika odbora. Imali li dakle kakvih promjena? Ne, nema. Dobro, Dakle, moram najaviti da je kvorum ostvaren sukladno pravilu 208. E, sada pozivam na imenovanje kandidata za potpredsjednika. Dakle, trebamo imenovati prvog potpredsjednika i molim kandidate da se javi Tko je kandidat? Hvala predsjedniče. Imamo u ime kluba zastupnika Pučana prijedlog, kandidaturu, dakle za mjesto prvog potpredsjednika predlažemo Petri Salvamara. Petri Salvamar. Dobro. Mm, Mojim kandidata da se izjasni da li ga zanima to mjesto. Da, s velikim zadovoljstvom. Hvala. Uvjeti imenovanja su ispunjeni. Imenovani od strane kluba zastupnika pristao je na to imenovanje. On je punopravni član odbora. Ispunio je izjavu o financijskim interesima. I predlažem dakle da proglasimo aklamacijom da je kandidat odabran, potvrđen. Gospodine Petri Ma molim vas da nam pristupite i čestitam. Hvala, hvala predsjedniče. Excuse me. <laughs> Now we will proceed to the election of the... Sada prelazimo na glasanje na izglasavanje drugog potpredsjednika. Uvjeti su zadovoljeni. Kvorum je tu. Imamo kvorum. sada treba, sada treba imenovati drugog potpredsjednika. Imamo li kandidata? Da, hvala predsjedniče. Najprije dopustite da vam čestitam na imenovanju. U ime socijalista i demokrata imenujemo kolegu Jensa Gera na mjesto drugog potpredsjednika. Prihvatate li kandidaturu? Da. On je punopravni član našeg eh, odbora i popunio je izjavu o financijskim interesima. Dakle, da vidimo ima drugi kandidata. Smatram, ustanovljujem da imamo samo jednog kandidata na mjesto drugog potpredsjednika i proglašavam kandidata izabranog aklamacijom. Čestitam, Jens mojem Molim vas da nam pristupite. Et maintenant l'élection du... Sada prelazimo na odabir trećeg potpredsjednika. Zamjenici su i dalje isti. Imamo kvorum. Molim da se imenuje trećeg potpredsjednika. Imamo li kandidata na mjesto trećeg potpredsjednika? Izvolite. Predsjedniče, u ime Kluba zastupnika Europskih pučana mi kandidiramo na mjesto potpredsjednika Sigfrida Vazila Muresena. Hvala da ja pristajem na imenovanje, na kandidaturu. Dobro, ustanovljam da nema drugih kandidata na mjesto trećeg potpredsjednika i proglašavam dakle gospodina Sigfrida Muresana trećim potpredsjednikom, čestitam mu i pozivam da nam pristupi. Nous en venons à l'élection du vice-président. Sada prelazimo na glasovanje četvrtog potpredsjednika. E, zamjenici su već određeni. Dakle, imamo, raspolažemo kvorumom. Sada molim kandidata ili kandidate da se izjasne. Izvolite. Hvala predsjedniče. U ime Europskih pučana predlažemo Patriciju Suvi na mjesto potpredsjednice. Patricija Sulin, dobro. Pristajete li na kandidaturu? Da. Gospodine predsjedniče, u ime pokreta Europa Sloboda i Demokracije eh, kandidiram Marka Zanija. Marko Zani, pristajete li na kandidaturu? Pristajem. Dakle, imamo dva kandidata koji se oboje slažu s, s kandidiranjem i jedan i drugi su članovi našeg odbora i jedan i drugi su popunili izjavu o financijskim interesima. Izvolite, imate riječ. Ja vam se obraćam u ime svog kluba zastupnika, Zelenih i IFE-a. Meni se ne čini da je prikladno da se veliki klubovi slože da preuzmu rukovođenje ovakvim klubovima zastupnika. Nemamo temelj da u potpunosti zanemarimo manje klubove zastupnika. Ja podržavam kandidaturu Sanisa E, istina je da se ne slažemo što se tiče političkih e, ciljeva e, sa njih, s njima, ali podržavam njihovu kandidaturu. Bien, je constate qu'il y Dobro, dakle, primamo na znanje da imamo dva kandidata, te ćemo morati organizirati tajno glasovanje. Predlažem da se glasuje posredstvom elektroničkog glasovanja. Podsjećam da svaki zastupnik raspolaže jednim glasom. Dakle, klub zastupnika Europskih pučana raspolaže s 12 glasova klub zastupnika SND 11, ICR 3, LD 4 glasa, zeleni 3 glasa, IFDD e 3, i nezavisni imaju dva glasa. kandidat mora dobiti apsolutnu većinu glasova kako bi bio izabran. Suzdržani glasovi se ne uzme u obračun. Molim da se dakle da provjeriti imate li kartice. Napravljeno sve što je bilo potrebno da oni koji su zaboravili kartice dobiju zamjenske. Dakle, podsjećam na imena kandidata. Kandidat broj 1. Gospođa je Sulin iz kluba zastupnika zelenih. Ispričavam se, ne. Gospođa Sulin je iz kluba zastupnika europskih pučana a gospodin Zani iz reda FPD. Dakle, prvi kandidat je gospođa Sulin, gospodin Zani je drugi kandidat. Ukoliko glasujete za prvog kandidata, pricnete zeleni gumb, dakle, za gospođu Sulin pritisnete zeleni gumb, a za gospodina Zanija pritisnute na crveni gumb. Sada ćemo glasovati. Glasovanje je otvoreno. Svi su glasovali? Zatvoram glasovanje. Il y avait 20, 30, euh, la bulletin nul. So 31 people voted. Voici le résultat. Evo kako glase rezultati. Glasovala je 31 osoba. Jedan nevažeći listić, odnosno glas. Apsolutna većina je 16 glasova, gospođa Sulin je dobila 20 glasova, a gospodin Zani 10 glasova. Dakle, gospođa Sulin je izabrana na mjesto četvrte potpredsjednice. Je déclare Madame Souline élue et je l'invite proglašavam gospođu Sulin izabranom i pozivam je da nam se pridruži. Eh, Gospodine predsjedniče, dao bi jednu kratku izjavu. Kao politička skupina i u ime talijanskog izaslanstva smatramo da ovo što se upravo dogodilo da je to ozbiljno kršenje demokratskih načela. Jer podsjećam vas da temeljno načelo koje bi trebalo biti osnova za rad Europske unije i ovog odbora, mi smatramo da je ovo glasanje bilo kršenje tog načela. Većina je važna, ali jednako je važno braniti i uh, to jest glasove manjina. Je vous donne acte, je vous donne acte de Primili smo k znanju vašu izjavu. Najprije želimo čestitati novoizabranom predsjedniku kao i najnovijim podpredsjednicima. Želim im uspješan rad i nadam se da će njihov uspjeh biti i naš. Predsjednik je već malo čas rekao da su pred nama izazovi koje ćemo morati zajedno riješiti. Neću ih sada citirati, ali pitanje odobrenih sredstava za plaćanje je pitanje koje je interesantno za sve nas i bitno je da Europska unija poštuje također i preuzete obveze. Također je za nas ključno i pitanje gospodarskog e, rasta. I moramo raditi kako bismo uspjeli pronaći rješenje za sva ta pitanja. Želim također reći nekoliko riječi alenu Lamasuru koji je izvrsno predsjedavao ovim odborom i koji je naporno radio kako bi ovaj odbor bio uspješan. Želim se dakle ovim putem njemu zahvaliti na savršenom radu. I samo još nekoliko riječi vezano uz ovo što se upravo desilo, odnosno rezultat demokratskog glasovanja. Mi smo svi ovdje izabrani zato što smo dobili odgovarajući broj glasova od naših glasača i glasače se treba poštovati. Ono što se desilo ovdje maločas je ishod demokratskog glasovanja, te stoga e, nam čestitam na izboru. Postupak je bio potpuno transparentan, ispoštovali smo propise i mislim da je ovdje demokracija pobjedila. Hvala. Bien, nous avons ainsi constitué notre, notre bureau. Uh, Dobro, evo sada imamo članove predsjedništva. Moramo također e, pogledati kakvi će biti vremenski rokovi za naše sastanke za preostali dio 2014. godine. Imate svi pred sobom predviđeni kalendar i također imam i par priopćenja koje vam želim dati. E, novi odbor za proračun ima e, velik dio novih e, članova. Tajništvo će vam uputiti broj, niz dokumenata uključujući i uvodne dokumente kao i aktivnosti iz 2012-2014. godine kao i relevantna informacija o postupcima koji su u tijeku. Nacrt proračuna za 2000 14. i 15. godinu. Prvi sastanak koordinatora. koji će se ticati saslušanja kandidata povjerenika i koji će služiti kao pripremni sastanak za trijalog. Održat će se e, 10.7. E, u 9.30. Dakle, prije trijaloga moramo sada vam reći tko će biti koordinator, odnosno tajništvo će vas o tome obavijestiti što je prije moguće za ovaj trijalog vezano uz proračun 2015. godine. Klubovi zastupnika će morati potvrditi tko će biti njihovi izvjestitelji i to što je prije moguće. Gospođa Gavije Geral će biti opća izvjestiteljica za proračun 2015. godine, a službena potvrda i zamjena gospodina Gabika. Gariga koji je bio izvjestitelj za proračun 2015. godine u drugim institucijama. Također službena potvrda za zamjenu gospođe Jan Jansen kao izvjestiteljice za proračun 2014. Službena potvrda za gospođu Olmejer kao izvjestiteljicu za proračun 2014. godine za druge institucije. Za sljedeći sastanak vezan uz proračun će se održati u Strasburu 7 u e, pola sedam poslje podne kada će se održati saslušanje povjerenika Jasek Dominika a redovni sastanak odbora za proračun će se održati u Briselu 23.7. To će biti cjelodnevni sastanak. Tajništvo će biti u kontaktu sa klubovima zastupnika kako bi vidjeli koji će biti lingvistički režim koji će se poslije primjenjivati i na sve službene sastanke. Sastanak je sada završen. Molim sve zastupnike i osoblje da napuste dvoranu što je prije moguće jer će u istoj dvorani se održati sada jedan sasvim drugi sastanak. Hvala vam.